granicama moramo istina upravljati na učinkovit način, ali isto tako poštujući temeljna prava. Podrška ovoj reformi je zapravo zbog toga što smo uspjeli očuvati ta prava, a isto tako očuvati i traganje i spašavanje na moru, što je za nas jedan od prioriteta zajedničkog europskog sustava azila. Želim zahvaliti povjereniku Avramopoulosu i na kraju ovog saziva upućen mu još jedan apel, odnosno da ponovno promisli o operaciji Sofija i da joj stavi više sredstava na raspolaganje i da se više posveti traganju i spašavanju hvala gospodin Radev na minutu i pol, izvolite. Predsjedniče, povjereniče, dame i gospodo. Sjećam se potpuno jasno, pred pet godina sam počeo moj mandat u Europskom parlamentu. U to vrijeme e, e, ideja o obalnoj straži i graničnoj straži je bila samo magloviti projekt E, nešto što će se ostvariti do 2030. Bili smo naivni jer već godinu dana kasnije smo imali milijune e, migranata koji su prelazili vanjske granice Unije. E, čak i uz dobro pripremljenu stražu nije se moglo upravljati tako ogromnim valom i migranata E, nismo znali što činiti e, u takovoj situaciji. E, shvatili smo da je Schengen važan, ali da zato moramo imati dobro zaštićene vanjske granice. Vanjske granice koje treba štititi. Danas govorimo o ustanovljavanju e, proširenog mandata Frontexa, o ustanovljavanju stalnih snaga od 10.000 e, osoblja. Mislim da će ova nova agencija biti e, dokaz solidarnosti između država članica članica koje su unutar granica i na vanjskim granicama. A sada imamo slobodno javljanje za riječ. Imamo deset javljanja za riječ. Hvala. Ja bih htio kada bi se svi mogli javiti za riječ. Stoga vas molim da se svi drže svojeg vremena. Jer u 17 sati imamo još jednu novu točku dnevnog reda. Zato vas molim da doista držite sve vremena koje ste dobili. Sada prvo gospođi Šojdrovoj dajem riječ. Hvala što ste, hvala što ste mi dali riječ. Moramo se podsjetiti da je ovaj e, e prijedlog odgovor na veliku grešku 2015. i 16. kada su vanjske granice Schengena bile e, neadekvatno zaštićene i kad e, ih te granice prešlo više od pol milijuna izbjeglica i migranata. Neki su bili izbjeglice iz ratnih područja, ali bilo je mnogo onih e, koji nisu bili i prihvatljivi za azil i koji su se trebali vratiti. Stoga i mislim da Evropska unija mora moći zaštititi svoje e, vanjske granice zbog vlastite sigurnosti. U slučaju da e, tisuće e, migranata opet žele ući i ako da osjećaj sigurnosti bude izgubljen. Zato ću glasati za prijedlog europska obalna i granična straža postaje još djelotvornija. nova agencija pomoći će boljoj zaštiti granica kako bi se očuvalo slobodno kretanje unutar unije. Podržavam novi kontingent od ten zero operativaca jer u roku od najviše pet dana mogu pomoći zemlji članici ako se suoči s povećanim priljevom migranata na granici. agencija nije samo podrška već i koordinator akcija na vanjskim granicama te će uvažavajući temeljna prava aktivnije sudjelovati u procesuiranju prava na azil i povratu onih koji ne zadovoljavaju uvjete mislim da je bilo vrijedno razmotriti ideju procesuiranja prijava i povrata u susjednim zemljama radi ubrzanja cijelog procesa. kako dolazim iz hrvatske zemlje s najduljom vanjskom kopnenom granicom u europskoj uniji posebno podržavam rad agencije na vanjskim granicama unije ne samo schengenskog prostora od kojeg smo i dalje nažalost ograđeni bodljikavom žicom. drago mi je što ćemo u kontroli naših i europskih granica imati snažniju potporu europske unije. hvala. Stevens ima riječ, izvolite. Poštovani predsjedavajući, uvaženi kolege, mi smo uvijek podupirali Frontex 2016. kada je Frontex dobio mandat da e, bude uključen u vraćanje osoba kojima je odbijen azil. Dakle, Frontex ima vrlo važnu ulogu kada je riječ o e, čarter letovima, mi sada također podupiremo Frontex. Dakle, Frontex igra važnu ulogu u provedbi naše migracijske politike. Šengensko područje bez unutarnjih granica može opstati samo ako imamo jake i sigurne vanjske granice, a Frontex se brine za njih i Sada ćemo imati i povećan broj osoblja pa će se Frontex moći bolje posvetiti tim zadacima. Vrlo je važno da će se Frontex sada moći e, uključiti u operacije u susjednim državama koji nisu unutar Europske unije kada je riječ o vraćanju izbjeglica, odnosno migranata u Maroko i druge zemlje, jer e, inače bi to bila propuštena prilika. Puno hvala, a sada gospodin Lef, izvolite, imati riječ. Hvala. Na početku želim izraziti žaljenje što ovako važno pitanje koje uključuje tisuće života i milijarde eura e, smo e, zapravo odlučili e, razmotriti, a bez prihvaćanja pitanja. No, zapravo rješenje za ovakve probleme je vladavina prava. Ako netko želi ući ilegalno u Europsku uniju, treba postati vrlo čvrsto i strogo pravilo prema kojemu se ta osoba mora vratiti natrag. No, s druge strane, treba postojati i definiran legalni kanal za one koje traže azil, jer sve civilne zemlje prihvaćaju pravo na azil i zaštitu od progona. Vladavina prava je dakle rješenje i pitam se hoće li 11 milijardi eura i dodatna birokracija biti e, do, rješenje kada bi bilo bolje jednostavno primijeniti zakone. Hvala gospodin Bogović. Hvala za E... Hvala na riječi. Drago mi je što je postignut sporazum e, o tome da treba štititi vanjske granice i to će osigurati mir, blagostanje i stabilnost u Europi te funkcioniranje šengenskog sustava. Nažalost, e, nismo 2015. godine jednako gledali na to, no ove 2019. godine konačno smo shvatili da trebamo zaustaviti ilegalnu imigraciju. Uvjeren sam da trebaju uslijediti još i daljni koraci Treba proširiti članstvo Frontexa, e, odnosno ovlasti Frontexa za povratak iz treće zemlje u treću zemlju. E, u Sloveniji, odakle dolazim, imali smo 2015. godine desetke tisuća prelazaka granica i sada je ponovno došlo do sličnih broja kao nedavno vrijeme i neće se to baš promijeniti u budućnosti. Dakle, oni koji dolaze iz Bosne i Srbije moraju se vratiti u treće zemlje uz pomoć Frontexa. Gospodine predsjedavajući, povjereniče, ja sam španjolski socijalist, europljanin i ja se itekako zalažem za opstanak Europe. Vidim napredak koji smo napravili, dakle imamo integrirano upravljanje granicama, zatim agenciju za obalnu stražu, zatim novi kapaciteti, dakle 15.000 operativnih snaga, nova financijska sredstva, mi kao socijalisti smo pridonijeli tome i to svojim amandmanima dakle da se situacija još dodatno poboljša što se tiče i temeljnih prava i poštivanja temeljnih prava i e, povelje o temeljnim pravima, no sve to ima i gorki e, prizvuk zato što nije bilo solidarnosti kada je riječ o južnim granicama Europske unije. Dakle, Španjolske se to tiče. Osim toga, paket o azilu se prekršio. Isto tako došlo je do blokade na vijeću. To također treba naglasiti. Puno hvala. Gospodin Matijas, izvolite, imate riječ. Hvala. Dopustite da ponovim da stanovnici Egejskih otoka e, su doista već e, očajni zbog e, sve većeg broja izbjeglica koje dolaze u Grčku. Prije nekoliko dana održan je prosvjed na Zamosu zato što stanovnici tamo jednostavno ne mogu više trpiti situaciju, ne mogu podnijeti veći broj nezakonitih migranata. Dakle, Frontex treba dobiti veću ulogu, treba odraditi svoj posao kada je riječ o zaštiti vanjskih e, granica, ne samo morskih granica, jer vidimo da već sada jako puno ljudi dolazi i preko kopnenih granica, ne samo preko morskih i zato nam je potrebno konkretno poboljšanje zadataka, odnosno rada Frontex